dobili nikakav pismeni odgovor, onda smatramo prešutno da im se to potvrđeno. Što se tiče različitih zahtjeva za e, amandmanima plana proračuna za 2015. godinu. Za odbore i članove koji po našem pravilu od najmanje 40 članova mogu ili žele podnijeti zahtjeve za amandmanima, rok za podnošenje amandmana E, ističe u četvrtak, četvrtog u 12 sati. Znači, klubovi zastupnika ili individualni zastupnici, najmanje njih 40, moraju podnijeti zahtjev za amandmanima najkasnije do 12 sati u četvrtak, četiridevet ove godine. Za frakcije ide do 14. u 12 sati, dakle za klubove zastupnika. Nadležni odbori su usvojili E, sve izmjene koji vrijede ako se unutar